zapravo pokriva već 40% cjelokupnog financijskog sustava u EU i zbog toga pozivamo komisiju da popuni još postojeće rupe u e, važećim zakonima. Hvala. Hvala. Riječ ima kolega Marijas, izvolite. Hvala. Da, ovdje imamo ovaj sustav gdje Europska središnja banka je glavnu ulogu, ona je zadužena za nadzor. S druge strane je gospodin Dragi otišao, uzeo svoje stvari, ne sluša što ima za reći Europski parlament, a mislim da je on bio zainteresiran za raspravu s parlamentom, a što se tiče ovih loših kredita, ništa nije do sada napravljeno na tom području. Imamo isto tako i e, Europsku središću banku koja vrši pritisak na banke da se riješe takvih loših kredita. Da, naravno. E, trebamo imati na umu koje rješenje. Postoji rješenje koje bi osmislilo e, zaštitu e, onih e, koji su e, isto tako pozajmili novac za takve kredite koji bi zaštitili također i kuće tih e, malih poduzeća. Za sada Europska banka ništa ne može napraviti. Hvala. Sada gospodin Schaffhausen, izvolite. Da, e, ja ću sad reći nešto o vašoj neodgovornosti, dragi kolege. U trenutku kad banke se ne posuđuju između sebe, kapital e, tržišta isto tako ne vjeruju bankama, vi želite napraviti bankovnu Europsku uniju. To je neodgovornost, budući da ne želite priznati da je Europska unija koja stvara dug, budući da će onaj drugi koji će uvijek e, plaćati neodgovornost, budući da će sada plaćati plaćati građani. Mi sad imamo bail out, kako, e, izlazimo iz toga kako bismo išli u bail in i e, tu će sada građani plaćati e, moramo prije svega preuzeti odgovornost na nacionalnoj razini, preuzeti odgovornost, nacionalizirati banke i to u svjetlu budućih kriza koje su već na obzoru. Hvala gospodine Schaffhauser. Sada spontane, e, spontano javljanje za riječ je završeno. Sada bih zaključio raspravu i dajem riječ povjerniku su u ime komisije. Gospodine predsjedniče, e, časni članovi Europskog parlamenta, zahvaljujem gospodinu Torvacu na jako važnom i e, dobrom izvješću. Ovo pokazuje da se i dalje slažemo oko važnosti bankovne unije unije, isto tako i ovog e, e, sustava nadzora koji će omogućiti e, gospodarski rast i isto tako osigurati stabilnost sustava. Da, što se tiče financijskih usluga imamo neke prijedloge na stolu. to bismo željeli zadržati prije e, glasanja, prije izbora, no isto tako bismo željeli postići i veliko napredovanje na području tržišta kapitala te o otpornosti e, financijskog sustava te bankovne unije. Hvala povjereniku Dombrovski su, a sada dajem riječ izvjestitelju kako bi e, zaključio ovu raspravu. Gospodin Torvalds, dvije minute, izvolite. Da, ova rasprava je pokazala na kojim temeljima smo započeli svoj rast, e, svoj rad, imamo europski sustav osiguranja depozita, EDIS i sada trebamo pronaći način kako bismo nadišli rat između različitih političkih e, opcija. Moramo riješiti izazove koji su još uvijek pred nama. Mogao bih e, odgovoriti kolegi Vjergesu. On govori o poluzi, financijskoj poluzi. Mogu reći da se to smanjilo tijekom proteklih godina i tu smo postigli uspjeh. Želim zahvaliti svim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni. Zahvaljujem na konstruktivnoj suradnji. Bilo je jako veliko zadovoljstvo raditi s vama na ovom predmetu. Nadam se da će nam ova rasprava pokazati put napred, e, da isto tako će pokazati da Europski parlament želi napredovati. Zahvaljujemo isto tako i povjereniku na prijedlozima, te čekamo sad isto tako i reakciju komisije. Hvala. Sada je ova rasprava zaključena. Sutra ćemo glasati. Zahvaljujem svima. Sad prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću Fernandesa i Gualterija o uspostavi programa Invest EU. Gospodin Fernandes za početak četiri minute. Hvala gospodine predsjedniče. Želim pozdraviti sve kolege i zahvaliti im e, i reći im da napredujemo na radu na programu InvestEU. Dodatna pojednostavljenja će nam omogućiti također e, da nadoknadimo neke manjkove na tržištu. Imamo četiri stupa u području infrastrukture, istraživanja i razvoj, mala i srednja poduzeća i djelujemo također e, i na socijalnim pitanjima. Ovo je instrument koji se pridodaje i drugim dijelovima Junkerovog plana, odnosno Fonda za strateška ulaganja. Neki su imali nedoumice i dvojbe u vezi s time, ali do sada smo vidjeli da je ovim programom e, otvoreno milijun i dvjesto tisuća novih radnih mjesta i od toga je imalo koristi više od stotinu tisuća malih i srednjih poduzeća. Ovo je program e, koji pomaže gospodarski rast i pomaže malim i srednjim poduzećima. Što želimo postići ovim programom. Ne smijemo biti manje ambiciozni, trebamo imati ista jamstva kao i sada za ova tri financijska instrumenta i zbog toga mi predlažemo jačanje jamstava kako bismo ostvarili naše ciljeve. Pozdravljam Također e, i zahvaljujem potpredsjedniku komisije na svemu odrađenom. Komisija predlaže 650 e, e, milijuna eura, a mi predlažemo 750 milijuna, no kao što je očito treba osigurati provedbu europskih politika u području zaštite okoliša i također osigurati provedbu strategije za održivost i rast i za uključivost. Europska investicijska banka tu daje pravnu sigurnost jer pokriva najmanje 75% jamstva. Sve ostale banke na nacionalnoj razini i druge financijske ustanove morat će imati pristup preostalih 25%. Također ovaj program mora pridonijeti i socijalnoj koheziji, teritorijalnoj koheziji i ekonomskoj koheziji u Europskoj uniji i zbog toga je od ključne važnosti ravnomjerna zemljopisna raspodjela. Također imamo i savjetodavni centar koji je od ključne važnosti za savjetovanje pri ulaganjima, što mora omogućiti da projekti regija, gradova, općina koje su najudaljenije od središta Unije imaju pristup ovom programu. Zbog toga postoje dojbe u vezi sa manjim projektima. Dakle, trebamo i dalje osiguravati investicijske platforme i ovaj savjetodavni centar Advisory Hub mora biti aktivniji, prisutniji, mora proaktivnije djelovati. Što nadalje, predlažemo? Pa pojednostavljanje upravljanja kada je riječ o uvjetima, naravno trebamo ih zadržati, ali ih i prilagoditi novu nastaloj situaciji, odnosno postojanju ova tri financijska instrumenta. Ne možemo imati dodatnost ako se time zapriječava osvorenje socijalnih instrumenata. Na kraju želim zahvaliti svim suradnicima, izvjestiteljima o sjeni i su izvjestitelju, gospodinu Gualtieriju, na zajednički određenom poslu. Želim zahvaliti i Otmaru Karasu na izuzetnom doprinosu i svim izvjestiteljima u Sjeni još jednom koji su surađivali na uspostavi programa Invest EU. Hvala svima na doprinosu. Hvala. Sada riječ e, ima su izvjestitelj e, gospodin i također na četiri minute. Hvala i ja želim zahvaliti kolegi Fernandesu i svim izvjestiteljima o sjeni na izvrsnoj suradnji. Kriza 2008. godine dovela je do značajnog e, pada ulaganja u privatnom i u javnom sektoru u Europskoj uniji. U posljednjih nekoliko godina poboljšali su se preduvjeti za ulaganja u Europskoj uniji zahvaljujući boljoj ekonomskoj situaciji i hvala e, Zahvaljujući također i fleksibilnosti u tumačenju pakta za e, stabilnost i također i novim europskim instrumentima ali obim e, ulaganja je još uvijek manji nego onaj u desetljeću koje je prethodilo krizi i imamo također nove manjkove u područjima koje su vezani za inovacije, društvene i fizičke infrastrukture i klimatske promjene. To dovodi do e, zabrinutosti u vezi sa konkurentnošću i socijalne, e, socijalne kohezije Europske unije i također E, u vezi sa stvaranjem novih radnih mjesta. Zbog toga je važno da predlažeću i uspostavu programa InvestEU komisija je htjela ne samo ojačati ulaganja, nego i pojačati potporu ulaganjima. InvestEU, međutim, nije samo instrument koji se nadovezuje na pozitivna iskustva iz face i drugih projekata iz ovih godina. Osim što jača potporu malim i srednjim poduzećima, istraživanju, razvoju i, održivim infrastrukturama, Ovaj program također želi nadoknaditi ovaj manjak socijalnih infrastruktura na što ukazuje radna skupina za ulaganja e, u socijalnu infrastrukturu i ovaj program dakle, želi osigurati provedbu projekata u području obrazovanja, zdravstva i e, društvene stanogradnje također želi e, popuniti manjkove ulaganjima u onim sektorima i u zemljopisnim područjima gdje je to najpotrebnije. Kako bi se to ostvarilo, parlament je također uvelike poboljšao tekst komisije. U prvom redu odredili smo da trošak jamstva za promicatelje ulaganja se mora isključivo bezati za E, svojstva i e, rizike predloženih e, intervencija i da će se najpovoljniji uvjeti primijeniti za izgradnju platforme za ulaganja kako bi se poticalo ulaganja u područja gdje su ona najpotrebnija ili kako bi se promicale intervencije u onim sektorima gdje su ulaganja najpotrebnija. Također, osim e, što smo naglasili da će BEI biti glavni financijski partner e, komisije u okviru programa InvestEU, parlament je također naglasio važnu ulogu nacionalnih banaka u financiranju projekata e, ulaganja. Dakle, te banke će imati izravan pristup europskim jamstvima, što će omogućiti veću fleksibilnost i također veće mogućnosti financiranja projekata koji će imati pozitivne posljedice na razinu ulaganja i na stvaranje novih radnih mjesta. Na kraju odredili smo da će zemlje članice imati ne samo mogućnost usmjeriti dio sredstava koje su dobili iz kohezijske politike također za te potrebe, ali će moći izdvajati za to i dodatna sredstva koja će se smatrati jednokratnim doprinosima u odnosu na izračun strukturnog deficita u smislu pakta za stabilnost i rast. Dakle, e, ovaj je tekst o kojem ćemo uskoro glasovati i ravnotežen, a to se tiče i dijela koji se predviđa da 65% e, ulaganja e, e, van okvira za održive infrastrukture će ići u smjeru ostvarenja ciljeva iz Pariza. Dakle, tražim da se očuva tekst koji smo usvojili na odboru Ekon kada je riječ o ovom gornjem limitu od 65% i nadam se odnosno vjerujem da ćemo ovim tekstom dati konkretan odgovor na zahtjeve onih koji traže od Europe da učini više po pitanju rasta i stvaranja radnih mjesta. Hvala, kolega Gualtieri. E, na jednu minutu riječ ima kolega Kelly. Invest EU je jedan od najznačajnijih programa iz e, europskog proračuna za novo programsko razdoblje i e, tu izdvajamo dodatnih 750 novih milijardi za ulaganje u Europskoj uniji. Trebamo to usporediti sa efsi Dakle, to će ostvariti više ulaganja, ali manje opterećenja za porezne obveznike. Također e, smo već svjedočili i pozitivnim posljedicama, naročito u mojom području, u suradnji sa EIB-om i sa povjerenikom Katajnenom. E, postoji veliki potencijal koji može unijeti ovaj program i znam e, da poduzetnici u mojoj izbornoj jedinici doista sa zanimanjem iščekuju uvođenje ovog novog programa. Također pozdravljam naglasak na mala i srednja poduzeća i to je nešto za što smo se e, založili u našem mišljenju koje su podržali svi klubovi i zbog čega mi je drago. Nije riječ o velikim poduzećima koja mogu neovisno prikupljati kapital. Riječ je o malim poduzećima kojima moramo pomoći i drago mi je što to činimo. I na kraju moram reći da ovo treba također sagledati i u kontekstu onoga što se događa večeras u e, Westminsteru. Imam minutu i 30, zar ne? Jednu minutu. Htio sam samo još nešto reći. ovo je zapravo savršen protuotrov za Brexit jer će to pomoći poduzećima koja će biti pogođena posljedicima Brexita da e, prikupe potrebna financijska sredstva za preživljavanje. Hvala vam. Vielen Dank, Herr Kollege Kelly. Leider Hvala. Kolega Kelly, imali ste jednu minutu. Nažalost, znam da se držite inače zadanog vremena, ali eto, ovdje je došlo do nesporazuma. E, neću dopuštati plave kartice. Dakle, e, riječ ima kolega Vandenhav na jednu minutu. Hvala lijepa. Zahvaljujem su izvjestiteljima. koji su izradili ovaj važan tekst. Mi u odboru TRAN doista trebamo ova ulaganja. Plan za sektor prijevoza i prometa je naročito značajan, e, posebice kada je riječ o izgradnji cestovne infrastrukture, naročito autoputeva u Europi. Treba nam e, više privatnih ulaganja u naš sektor. Želim skrenuti vašu pozornost posebice na jedan aspekt, a riječ je o ciljevima zaštite okoliša i stavu koju su u tom smislu zauzeli su izvjestitelji. Sve znamo da Europa mora biti čišća, ali istovremeno ne smijemo precijeniti kapacitete privatnih ulagača u ovom sektoru. Zbog toga smatram e, da trebamo e, smanjiti ciljeve koje se zacrtala komisija u ovom području. Hvala kolegi Vandenkampu. E, sada ćemo čuti povjerenika Katajnena. Hvala gospodine predsjedatelju, doista mi je veliko zadovoljstvo sudjelovati u ovoj raspravi i zadovoljstvo mi je vidjeti ovdje mnoge kolege koji su htjeli provesti FC u u svojim izbornim jedinicama jer su bili svjesni onoga što može ostvariti EFSI, što mogu učiniti naše savjetodavne usluge. I zahvaljujući njima je EFSI već sada polučio uspjeh. Ovo je dobra prilika sada da e, nastavimo u tom tonu i zbog toga smo započeli sa uspostavom e, programa Invest EU. Želim zahvaliti ovom domu na E, stalnom e, podržavanju inicijativa komisije u, području ulaganja. Kada smo e, nastupili na ovaj mandat 2014. godine, ulaganja su bila opala za 50% zbog financijske i gospodarske krize. Dakle, morali smo poduzeti mjere kako bismo nadoknadili taj manjak i kako bismo vratili povjerenje u europsko gospodarstvo, a i u kapacitete i sposobnosti europskih e, institucija da ostvare očekivanja građana. Ovaj plan InvestEU je odgovor komisije na njihova očekivanja i također je u tom smislu uspostavljen i EFSI. Uvjeti za ulaganje u Europi su sada bolji, no postoji još uvijek veliki nedostatak ulaganja u Europi, naročito kada je riječ o socijalnoj infrastrukturi i ulaganjima u E, digitalnu tranziciju. U kontekstu ovoga prijedloga za sljedeći VFO komisija je dakle predložila jedinstveni instrument za potporu ulaganjima, odnosno Invest EU, koji će spojiti 13 e, financijskih instrumenata i EFSI u jedinstveni fond sa e, 38 milijardi eura i to će imati također snažnu zadaću i komisija će ostati strateškim partnerom u provedbi ovoga fonda, ali e, on će biti otvoren i drugim partnerima, recimo Europskoj banci za obnovu i razvoj e, i drugim e, promotivnim bankama i institucijama. Komisija pozdravlja izvješće Europskog parlamenta o Invest EU ovo izvješće dotiče se važnih pitanja, ali ujedno podržava prijedlog komisije. Kada je riječ o predloženim promjenama, komisija je spremna razmotriti one koji se odnose na upravljanje, naročito one koji e, jačaju neovisnost odbora za ulaganje i e, nastoje očuvati politike komisije. Postoje neke dvojbe koje su iskazane u vezi sa ulogom EIB-a u okviru ovog programa u odnosu na EFSI. Komisija i EIB su zapravo zajednički predložili partnerstvo koje će omogućiti e, sudjelovanje drugih partnera u uredbi i također e, smo omogućili i dodatni e, planiranje, racionalizaciju i e, izvješćavanje o programu InvestEU. Ovo partnerstvo naravno e, također podilježe razmatranju suzakonodavaca. Neke od vaših amandmana se odnose na širu raspravu o vezi sa VFO-om, odnosno odnose se na ukupni iznos i na naše zadaće u području zaštite okoliša. To primamo na znanje i e, smatramo to potvrdom e, zalaganja parlamenta za e, jaku uniju, snažan proračun i za postizanje ciljeva iz Pariza. U ime komisije želim izraziti zahvalnost na napore koje su uložili su izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni i odbori kako bi u vrlo kratkom roku postigli dogovor prije europskih izbora. Nadam se doista da će ovi napori se odraziti i u sutrašnjem glasovanju. A sada vijeće treba uložiti više napora kako bi usvojilo djelomični zajednički pristup i time omogućilo početak trijaloga. Hvala povjereniku Katajnenu. Riječ ima sada kolega Belet na jednu minutu. Hvala. Gospodine predsjedatelju, poštovani kolege. Želim izraziti i potporu odbora za okoliš. Ako se prisjetimo programa EFSI, energetska ušteda i ambiciozna ulaganja su već ovdje, no trebamo biti još ambiciozniji i brži u našem radu, naročito kada je riječ o programu investiju, naravno zaštita okoliša i klimatske promjene su uh, leitmotiv u čitavom području ulaganja i na našem odboru smatramo da E, jačanjem industrije, e, odnosno jačanje industrije i stvaranje novih e, radnih mjesta mogu ići u korak sa smanjenjem emisija. Dakle, kao što je rekao gospodin Kelly, Invest EU je prava inicijativa za budućnost i za energetiku budućnosti koja će biti održiva, koja će biti svima pristupačna i koja će biti čista. Hvala riječima kolegica Westphal na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege. Program Invest EU je kvalitetan program. Ovo naše izvješće smatram da dodatno poboljšava ovaj predlog komisije, iako mi se čini da tu postoje određeni razlozi za dvojbe. Dakle, ovi strukturni fondovi imaju decentralizirani ustroj i zajedničko upravljanje i zapravo su oni potpuno različiti. Oni e, služe tome da poboljšaju život građana jer E, otvaraju radna mjesta u regijama, poboljšavaju infrastrukture, suzbijanju klimatske promjene i e, omogućuju ulaganja u sveučilište i škole. I to treba i dalje ostvarivati ako se proračun smanjuje. Dakle, odbacujem e, zamisao prema kojoj strukturni fondovi trebaju pridonositi financiranju programa InvestEU. Slažem se međutim s time da trebamo stvoriti sinergije, ali ne želim e, miješati ove instrumente. Hvala. Na jednu minutu riječ ima kolega Đambatski. Hvala. Gospodine povjereniče, dame i gospodo, ja ovdje predstavljam odbor Kult. Mi naglašavamo potrebu za dodatna ulaganja za mlade i kulturu. Naši amandmani će pomoći očuvanje kulturne baštine u Europi. Mi znate da mi imamo jedinstvenu kulturnu baštinu u svjetskoj povijesti. Moramo pomoći malim i srednjim poduzećima da budu e, konkurentna jer svijet se brzo mijenja i pojavljuju se svugdje nove tehnologije. Mislim da će InvestEU e, potaći otvaranje radnih mjesta, međutim trebamo očuvati i naš identitet trebamo biti svjesni činjenice da nacionalni identitet i nacionalna kultura su izuzetno važni. Svaka regija, svaka zemlja mora pokušati i iskoristiti fondove unutar eh, Invest EU kako bismo očuvali naš europski identitet. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine Zambacki. Gospodin Karas, minuta i pol. Gospodine predsjedniče, potpredsjedniče komisije. Želim vam zahvaliti i zahvaliti svima onima koji su od samog početka ovoga saziva pozivali na jača ulaganja u Europskoj uniji. Ulaganja kako bismo pokrenuli e, stvari. Dakle, ne radi se o sprintu nego o maratonu, a svaki korak e, smo postigli i stvari su se poboljšale. Imamo e, ofenzivu ulaganja u ovome sazivu, a sa FCM imamo i e, poboljšan i jači sustav koji će se nastaviti e, i daljnjih godina. Imamo ofenzivu ulaganja koja se proširuje na treće zemlje, posebno na Afriku i sa novim inicijativama i sa EU Invest želimo otvoriti novi, novo poglavlje na frontu ulaganja. U sedam godina 700 milijardi, dakle dodatnih 700 milijardi je e, e, pruženo i e, smanjili smo i birokraciju koja će nam pomoći da učinkovitije radimo, da podržimo mala srednja poduzeća i omogućimo izravna jamstva i zaštitu i veću transparentnost za ulaganja i za odluke koje se odnose na ulaganja kao i provedbu e, klimatskih ciljeva i to je uključeno. To je ono što želimo i mislim da je to jedan veliki korak naprijed kada se radi o ulaganju u Europi. Mislim da će Euroinvest e, zaista polučiti. E, hvala lijepa. Želim vam e, u ime socijaldemokrata. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i ja bih se, ja bih čestitala kao i ostali gospodinu eh, Fernandesu i gospodinu Galtieriju na eh, veliki posao koji su obavili. Eh, naravno, E, govorili smo o prijedlogu komisije koja je, komisije koja je bila dobro, dobar temelj, ali zahvaljujući klubovima zastupnika mi smo taj prijedlog poboljšali. Za socijaliste je bio prioritet razviti jedan plan investicija kako bismo ponovno pokrenuli gospodarstvo. Ja e, želim jedan održivi rast. U ovom sazivu već smo radili na prvom planu Juncker e, o strateškim ulaganjima Naravno, sve je to moguće, ali rezultati e, su zadovoljavajući. Ovaj novi plan ulaganja se ne temelji samo na dobrim rezultatima prethodnog plana, nego se udružuju neki financijski instrumenti koji su bili e, nekako raspršeni. To tražimo već dugo. Sada ćemo imati fleksibilniji i jednostavniji instrument koji će imati veći učinak. Dakle, već smo rekli da ovaj problem mora pokrenuti oko 700 milijardi eura zahvaljujući europskom proračunu i ulaganja kako bi inteligentno e, pomogli rastu Unije. Dakle, ulažemo u znanje, u držive infrastrukture, u male i srednja poduzeća i ovaj novi plan će nam dati nove socijalne infrastrukture i pomoći borbi protiv klimatskih promjena. Trebamo naglasiti i razvojne banke koje postoje na nacionalnoj i regionalnoj razini jer ćemo tako stvoriti jednu pozitivnu energiju i odgovoriti na e, lokalne potrebe. I zato nadam se da ćemo brzo pregovarati s vijećem kako bismo postigli dobar sporazum u skladu s ciljevima, ali i u skladu sa e, proračunom o kojem ćemo glasovati. Nadam se da će glasovanje biti uspješno sutra. Hvala. Gospodin Kölmer, minuta i pol za ECR. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Sa Invest EU Europska unija ponovno pokušava trošiti novac kako bi prevladala strukturne slabosti. Međutim, ovaj put neće funkcionirati kao što nije funkcioniralo ni prije. Strukturne probleme treba analizirati i trebamo donijeti prave zaključke. Ako jednostavno idemo i kažemo želimo više ulaganja, onda djelujemo kao da je svako ulaganje dobro ulaganje, a to nije slučaj. Ulaganje je dobro ulaganje ako ima održive učinke. I konačno moramo osigurati da Europska unija ne ide dalje od privatnog gospodarstva. Trebamo ulaganja, ali imamo e, nulte kamatne stope, imamo e, uštednju, imamo resurse za ulaganja, ali imamo i razne probleme. Ne možemo samo privatnom gospodarstvu dati novac. Kao i sa FCM i sa planom Juncker, mi e, podržavamo jedan plan, iako ne znamo e, koji će biti rezultati i rezultati nisu mjerljivi. Imaćemo e, kriva, krive dodjele i na kraju nećemo učiniti ništa za naše građane, osim što ćemo nekima dati besplatne novce. Dakle, jedino što može funkcionirati je reforma eura kao valute, Euro pokušava činiti stvari koje e, nije sposobno raditi i zato moramo sagledati kako pogledati, sagledati našu ekonomsku važnost. Za dvije minute u ime Aldea, gospodin Kalna. Hvala lijepa. Kažete kösenem na vašem jeziku. Povjereniče Katajnen. Prije nekoliko godina kada smo započeli ovaj dugi put, započeli smo našu raspravu o planu Juncker i mnogi od nas su bili dosta skeptični u to vrijeme. Pitali smo se hoće li to zaista dati pravi poticaj. Sada smo mnogo mudriji i vidimo da se kotači zapravo okreću. Naravno, postoje pred nama mnogi izazovi kada pokušavamo e, učiniti drugi ili treći korak naprijed. Invest EU je drugačiji bicikl nego što je to bio FC1 i FC2. Mi ovdje uključujemo vanjske snage, e, snage koje su izvan institucija i kada raspravljamo o tim pitanjima na sastancima odbora, Izgleda kao da postoje određene dvojbe o tome hoćemo li zaista moći e, uključiti te vanjske snage. Uvijek imamo jedan nacionalni pristup stvarima ako razmišljamo o stvarima na nacionalnoj razini, ako razmišljamo o malim i srednjim poduzećima i ako razmišljamo kao država, to je nešto što može stvoriti problem. I zato želimo uspjeh u tim naporima. Zahvaljujemo izvjestiteljima na njihovu radu. I mi danas i sutra e, činimo velike korake i nadamo se da će i vijeće moći biti u korak e, s komisijom i parlamentom. I ako je to slučaj, e, biti će puno bolje. Hvala. Gospodin Gigold za zelene, minutu i 30. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želio bih naglasiti da je bilo hitno da Unija e, snažnije djeluje kako bi pojačala ulaganja. I zato mi pozdravljamo izvorni e, plan ali vidimo i određene e, slabosti i od tuda smo polučili neke lekcije. Sada imamo novi prijedlog. Unija mora biti smionija, mora pojačati ulaganja i to je ono što novi program Invest EU e, želi postići. Međutim, istovremeno želim naglasiti da dobro ulaganje je samo održivo ulaganje. Jedino ulaganje koje uči iz klimatske krize je dobro ulaganje i zato je bilo pozitivno da kompromis iz vodećeg odbora je e, predvidjelo povećanje e, održivih ulaganja u infrastrukturi na 65%. To je važno za naš, naš klub zastupnika da se ovaj dom drži tog prijedloga. Drugo, mi snažno vjerujemo da vojska je da vojna i, civilne i civilne ciljeve u proračunu treba odvojiti i da trebamo na plenarnom glasovanju poštovati ovo načelo. Računam na su izvjestitelje da se drže izvornog kompromisa, a ne da to mijenjaju na plenarnom zasjedanju i da otežaju postizanje proevropske većine kao što ovaj program zaslužuje. Hvala lijepa. E, gospodin Papadimulis u ime Goje. E, hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Katajnenu. Mislim da trebamo veće jačanje ulaganja. E, zaista jako zaostajemo kada se radi o razini ulaganja prije krize. Invest EU, po mišljenju našeg kluba zastupnika, nije dovoljan. Trebamo više od toga. Istina je da prijedlog koji je uveo Europski parlament poboljšava prijedlog komisije u različitim točkama vidimo e, nekoliko negativnih elemenata i rizika. Postoji opasnost da će InvestEU e, iz kohezijskog e, fonda oduzeti sredstva i već smo imali smanjenje kohezijskog fonda sa novim višegodišnjim financijskim okvirom kojeg je predložila komisija. Možda ćemo imati probleme i za male srednja poduzeća koja će na taj način se osjećati prevarena. Zato se nadamo da ćemo ulagati upravo u one regije koje su ranjivije i koje su posebno propatili od e, strogih mjera štednja i niskog e, razvoja. Hvala lijepa. Dvije minute u ime ftd gospodin Coburn. Dakle, ovo zakonodavstvo, ulaganje novca Evropske unije, Možemo li se podsjetiti na dvije stvari? Kao prvo, ne postoji takva stvar kao što je to novac Europske unije. On dolazi od poreznih obveznika i to je njihov novac. A drugo, e, dobit motivira poslovne subjekte u njih, e, a to je zapravo subvencija koja narušava tržište na koje se oslanjaju porezni obveznici, bilo da se radi o potrošačima, investitorima ili objema. Pravila trebaju osigurati jednake uvjete za sve u korištenju subvencija i zato Europska unija želi nametnuti e, te pomoći na Ujedinjenu kraljevinu e, sada i nakon tranzicije. Ali to neće biti jednaki uvjeti za sve zato što će se ovdje e, povlastiti trgovački poslovni subjekti Europske unije, a ne Ujedinjene kraljevine. Jer moramo biti na kraju reda za te subvencije i tražiti više. Međutim, e, mi smo e, pobjegli iz e, radnih uvjeta 19. 19. stoljeća i zato moramo izbjeći iz carinske unije 19. stoljeća i imati slobodniju budućnost. Vidim da naši e, zastupnici e, i naša premijerka drugačije na to gleda, međutim nju će pobiti danas navečer. Hvala lijepa. Gospodin Kapel, jedna minuta u ime ENF-a. Gospođo predsjedateljice, potpredsjedniče komisije, Program Invest EU će biti dio sljedećeg VFO-a. Eh, 13 financijskih instrumenata će biti pod jednim krovom i financiranje će biti učinkovitije i fleksibilnije. Od 2021. Invest EU će se nadovezati na FC2 i ispunit će praznine ulaganja koje i dalje postoje. Sa 38 milijardi e, eura jamstava e, parlament je želio 40 milijardi. Europska unija se nada da će pokrenuti oko 700 milijardi eura. Europska investicijska banka već e, djelotvorno provodi taj program nacionalne e, razvojne banke, e, razvojna banka Vijeća Europa, sve, Europe, svi su oni uključeni i dobro je da postoji e, dobra upravljanje. Isto tako, e, centar za, savjetodavni centar e, InvestEU će igrati važnu ulogu. Mnogo novca ide u četiri, e, četiri politička područja InvestEU-a, to je mnogo novca i zahvaljujem izvjestitelju. Moramo započeti. Evo ga sada za EPP, gospodin, gospodin Rubik. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti vam zato što ste pokazali s ovim programom da možemo biti vrlo uspješni. Naravno, Europa treba ulaganja i kolega Ketainen se e, izvrsno na to nadovezao. E, proizvodnja se smanjuje u Europi. Govorili smo o razinama od 20%, ali nalazimo se na 15% i Ujedinjena kraljevina i Francuska na 7%. Zato moramo vidjeti da Europska unija ima tu potrebu da napreduje na tom frontu. Do 2030. nadamo se da će 30% se e, postići proizvodnje iz ostatka svijeta jer smo imali taj prijenos proizvodnje u druge zemlje i nadamo se da će se on vratiti u Europu i da će to ojačati paket vještina i drugi paketi koji će se izraditi. To su jako važna područja koja moramo uzeti u obzir. Također i raspodjela rizika. Moramo prenijeti rizik tamo gdje on treba biti. Pogledamo poreze, porezne obveznike i e, teret koji oni podnose i podijeliti taj rizik rizik. 20 milijuna za mala srednja poduzeća i 80% za otvaranje radnih mjesta. Mislim da je to dobra raspodjela rizika od ESB-a na 25% za nacionalne banke. Mislim da je to nešto zaista izvrsno što će osigurati bolju budućnost za Europu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada gospođa Bereš, eh, jedna minuta iz SND-a. Hvala gospođo predsjednice. Gospodine potpredsjedniče, mislim da ovdje imamo poboljšanje prijedloga komisije i to nam je jako drago. Ovo je ključno za ponovno pokretanje olaganja u Europskoj uniji što nam toliko nedostaje. To je važno za naše građanje, za poduzeće i za naše regije. Radi se o prijedlogu komisije gdje smo imali pojednostavljenje takvih e, ulaganja a e, također imamo i pojednostavljenje politike kohezije to je nešto što je dobro i to je napredak a što se tiče modela ulaganja to je dobro u odnosu na strategiju kakva bi trebala biti Europske unije. Isto tako u svjetlu i ciljeva održivog razvoja, socijalnih ulaganja te također ciljeva po Pariškog sporazuma. Mi smatramo na inicijativu ovog parlamenta također smo imali i e, povećanje uloge nacionalnih banaka za razvoj. To će također povećati uspjeh ulaganja i to usmjeravajući to tamo gdje je to potrebno, a naravno doprinijeti i stvaranju radnih održivih mjesta u Europi. Hvala. Gospodin Paket, jedna minuta iz Dragi kolege i kolegice, ovo je prvi dosije s kojim se bavim u parlamentu za ECR i za moju stranku. Iako sam zadovoljan jer često komisija daje prijedloge gdje se pitate je li to korisno. Međutim, mislim da je ovo vrlo razumna reforma. Dakle, e, kombiniranje svih e, svih programa Europske unije u jedan program je jako dobra ideja. Izvorni prijedlog je imao određenih nedostataka u smislu dijela vezanog za ESB i za upravljanje, međutim mislim da je dobro usredotočiti se na jačanje nacionalnih investicijskih banaka. Sada se može preuzeti odgovornost za provedbu ulaganja. Zahvaljujem izvjestiteljima na njihovu radu i na viziji koju su imali tijekom pregovora u vijeću. Gospodin Sole za zelene, izvolite. Hvala. Nekoliko promišljanja vezano uz Invest EU. Naravno, važno je pokrenuti i privatna i javna ulaganja u EU, ali to prije svega treba imati e, jasan cilj i zajedničke ciljeve trebamo imati na umu, to mora također biti i korisni instrument za e, pretvaranje naših gospodarstava u gospodarstva sa nultom stopom e, e, emisija ugljika moramo u tom smislu biti odlučni postizanj, e, u postizanju ciljeva održivog razvoja i obveza u okviru Pariškog e, sporazuma. Moramo podržati strateška ulaganja, isključiti projekte koji su štetni za okološ Isto tako ne slažemo se sa financiranjem e, projekata koji imaju vojnu komponentu. E, militarizacija kroz ovakva ulaganja je nešto što neće odgovoriti na izazove održivosti s kojima se susrećemo. Tu imamo mnoga područja kojima je potrebno više ulaganja, posebno na području socijalnog ulaganja. Isto tako e, moramo imati snažno sudjelovanje ne samo nacionalnih nego i regionalnih e, razvojnih banaka e, i to u svjetlu boljeg postupanja i ekonomskih i socijalnih čimbenika. Hvala, gospođa Nirada i jedna minuta. Gospodine povjereniče, mi smo znači imali FC1, FC2, sad imamo novo ime Invest EU, no bez obzira što je ime drugačije, princip je isti. Imamo prije svega okretanje privatnom ulaganju, a ne javnom ulaganju, no nemam previše povjerenja u to ne mislim da će privatna e, ulaganja e, biti usmjerena u javni sektor na području usluga e, koja su korisna svim građanima. Moramo isto tako poboljšati socijalne usluge, no nisam sigurna da će se tome to dogoditi. Nemam činjenica na raspolaganju, nemam također ni podataka kad govorimo o ovim e, projektima vezanim za obranu. Postavljamo si pitanje kako će se to sve skupa odvijeti. To mora biti samo na području javnog sektora. Hvala, gospodin Rozati. Hvala. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, govorimo o Invest no Govorili smo također i o, i moramo govoriti o prethodnim projektima u okviru EFSI-a. To je bio uspjeh. A sad imamo 22 dva mjeseca gospodarskog rasta u euro području. Drago mi je što je to doprinijelo razvoju moje države i moje regije Pomeranije. E, imali smo također i modernizaciju tvornice za proizvodnju kemijskih e, sredstava. Imali smo također i projekte na području prijevoza i prometa ovdje imamo fleksibilni instrument koji se može koristiti u različitim projektima. Što se tiče fonda za jamstva koji podržava Invest EU, to se povećava onako kako je to predloženo od strane izvjestitelja 48 e, milijardi. Računamo na ovaj fond kako bismo se usredotočili na najvižnije aspekte. Hvala. A sada i za SND gospodin Kofod, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dragi kolege, ono što nam je e, potrebno da si postavljamo pitanje kako želimo potrošiti novac poreznih obveznika. Želimo li uložiti u business as usual, E, trošiti novce u zastarjele projekte prošlosti ili u projekte budućnosti, investirati u Europu budućnosti e, gdje svi nemaju isti teret e, što se tiče i klimatskih promjena i tako dalje. Ta pitanja si moramo postaviti sa Invest EU. Možemo pokazati u kojem smjeru želimo ići E, želimo prije svega isto tako i klimu i, ulaganje povezati, staviti u srce našeg djelovanja, a također i pokazati na koji način želimo potrošiti novce naših poreznih obveznika. U tom smislu energetski dio je jako važan i molim vas, možete li nam se, dragi kolege, e, pridružiti kako bismo e, budućnost zajedno osmislili? Hvala. Sada gospođa Mec, jedna minuta, izvolite. Gospođo predsjednice, dame i gospoda, dragi kolege, za mene je ključni element Invest u EU je okretanje leđa e, politikama štednje te investiranje u održive projekte koje ne bi pronašli investitore bez ovakvih sredstava. 38 milijardi eura za realizaciju projekata e, e, isto tako i malih i srednjih poduzeća, na primjer projekt uključenja osoba sa invaliditetom, isto tako e, vjetrenjače u Sjevernom moru, termička obnova zgrada. Evo, sve su to investicije za budućnost koje su nam potrebne, no za sve te projekte, tako, svi ti projekti su isto tako izloženi jednom, jednoj opasnosti. Vojni projekti žele također zagrabiti svoj dio kolača. Molim vas da se tome suprotstavite i da ulažete u budućnost e, našeg planeta. Hvala vam, gospodin Van Nistelroj, jedna minuta u ime EPP-a. Hvala izvjestiljama, e, gospodin povjerenik Katani, gospođo predsjednice, da mogu reći da smo puno toga napravili tijekom prošlih godina na ovom polju. Mnoge stvari su uzete u obzir, na kako smo to željeli, bolji, bolja poveznica sa horizontom 2020. godine, strukturnim fondovima, kohezijskom politikom i tako dalje. Ako sve to e, kombinirate sa novim fondom Invest EU, onda ćemo imati više fleksibilnosti, no isto tako i više e, mogućnosti za naše građane e, za ostvarivanje inovativnih projekata. Invest EU je E, slobodan transfer i to se isto tako sniva na transferima koji su regionalno prihvatljivi. Tu imamo također i stvaranje platforme, savjetodavne platforme, to je izuzetno važno. Sve e, banke, razvojne banke trebaju raditi u okviru svojih stručnih e, prerogativa i surađujući sa drugim čimbenicima i dionicima da nije dobro da jedan dio Europe oduzima drugom dijelu Europe mlade ljude. Moramo imati ravnotežu, ravnoteženi razvoj i mislim da je ovdje to zbilja dobro uzeto u obzir na ravnoteženi način. Kao koordinator za regiju, odbor regiji, ja e, pozdravljam ovo i mislim da ćemo imati zbilja e, ravnoteženi zeleni razvoj u budućnosti. Hvala. Sada spontano javljanje za riječ. Gospodin Mato je naš prvi govornik, nakon toga gospodin Marija Svegas, gospođa Višnjevska. Evo, to su kolege koji su se javili za riječ. Gospodin Mako, Mato, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Drago mi je što to mogu vidjeti da u okviru ovog programa želimo fleksibilnija i učinkovita ulaganja. Radi se o velikim sredstvima, to je u svakom slučaju važno za inovaciju i stimuliranje radnih mjesta, no također moramo dostići najudaljenije regije. U tom smislu moramo eh, maknuti eh, prepreke na tom putu. Moramo usvojiti potrebna izuzeća za te regije. Kanarski otoci žele sudjelovati u tim projektima i ovom programu, no moramo uzeti u obzir njezine specifičnosti. Solidarnost je glavno načelo u Europskoj uniji, a što se tiče izuzeća, moramo isto tako i uzeti u obzir sve ono što stoji u okviru članka 143 ugovora Gospodin Marija jedna minuta u ime ECR-a. Izvolite. Hvala, gospodin, gospođo predsjednice. Gospodine potpredsjedniče, da, moramo uzeti u obzir izolirane E, izolirana područja kao Egejski otoci, isto tako udaljene regije. Moramo podržati mala i srednja poduzeća, mikropoduzeća. Sve je to važno kako bismo izgradili novi smjer u ta područja zbilja trebamo ulagati, a trebamo također sudjelovati na području stvaranja radnih mjesta, poboljšanja okoliša, e, edukacije, e, obrazovanja i tako dalje. Mi E, što se tiče Junkerovog programa, novac je e, korišten isto tako za određene projekte na području avijacije, e, kupovanja zračnih luka i tako dalje. Da, to nije bio novac koji je podržao grčke tvrtke, a taj novac treba podržati prije svega lokalne grčke tvrtke. Hvala, gospodin Mijegas, izvolite. Hvala. Gospodine, e, imamo dva problema sa ovim programom. Radi se o potporama iz privatnog sektora. Imamo također probleme s kojima se moramo suočavati jednakostima u društvu, dvije Europe i tako dalje. No ne znamo hoće li ovaj program odgovoriti na e, potrebe Europske unije i njezinih građana. Europskoj uniji treba ambiciozni program ulaganja u javni sektor koji bi omogućio dinamiziranje gospodarstva i koji bi omogućio na pravi način raspodijeliti fondove Europske središnje banke. Na jedan mali dio bi omogućio financiranje gospodarski rast, isto tako e, sprječavanje asimetrijskog